u tome i nadam se da ćete odigrati tu ulogu. Hvala. E, zastupnik Kus, minutu, izvolite. Zastupnik Kus. Danke, Herr Präsident. Hvala, predsjedniče, uvažena e, ministrica. Kada ste prije 14 godina, postala je ministrica obitelji u Njemačkoj, tada, je moja, smo se moja žena i ja do, toliko veselili, jer znali smo, imate sedmero djece i dolazite iz velike obitelji i mi smo tada očekivali svoje deseto dijete i računali smo time da ćete napraviti dobru uh, politiku obitelji. No, bili smo jako razočarani. I kada zapravo pogledam koji ste danas za govor održali, želite izgraditi Europu temeljem grčke filozofije i rimskog prava, ali tu nešto nedostaje. Naime, ono što mi nedostaje je kršćanski temelj Europe. Bez e, toga stvar ne može funkcionirati. Sve će se urušiti. I to e, što vi gradite, to je još jedan babilonski toranj ili možda jedna kuća koja će se urušiti zato jer će biti izgrađena na pjesku. Zato se nadam da ćemo to i da ćete vi to uspjeti izbjeći. Hvala. Zastupnik Jaki, izvolite, imate jednu minutu. Madam minister. Hvala, gospođo ministrice. Europska unija pokrenula je e, u sklopu članka 7. ponižavajući postupak protiv Poljske. Netko je to proglasio zakonitim, a istovremeno suci već e, godinama pristaju na to da se otima imovina naroda e, stara 115 godina. Pitam se kada će konačno ljudi moći ostvariti stvarni utjecaj na e, pravosudni sustav. Mi primjerice na sudovima imamo nasumičnu dodjelu predmeta. Svaki put kad sam ja postavio pitanje pokažite mi molim vas barem jedan primjer. Jedan, ne osam, ne deset. Jedan primjer rješenja koji možemo primijeniti u Poljskoj a koji ne postoji u nekoj drugoj državi članici, uvijek sam dobio isti odgovor. Tišinu. Nitko nije imao odgovor. Gospođo ministrice, zato vas pitam, hoćete li stati na kraj ovoj smiješnoj političkoj akciji pokrenutoj temeljem članka 7. Hvala. Gospođo Šujica, izvolite Dubravka. Gospođo von der Leyen, zahvaljujem na vašem uvodnom govoru međutim želim još jedanput ipak podsjetiti da je ovdje bio proces špicen kandidata, da smo mi imali našeg špicen kandidata, gospodina webera. nažalost zbog nekih koji su se pravili veliki demokrati e, taj proces nije uspio

von der Leyen. Dobrodošli u kuću evropskih građanki i građana. Vi niste bili špicen kandidat, niti socijalist. U trenutku, ali vidjet ćemo kakve ćete biti na kraju vašeg mandata. E, vaša pozicija e, ka, na toj znači vaš položaj na stan na položaju Europske komisije može će krenuti i više socijalističkim putem i upravo stoga se obraćam danas e, ovom plenumu. Dakle, činjenica je da će vas mandat prema onome što ste vi rekli imati socijalistički otisak sa minimalnom europskom plaćom, sa većim jačim socijalnim stupom, sa e, socijalnim osiguranjem, sa e, također i jamstvima za mlade i maloljetnike na europskoj razini. Vi cijenimo i vašu strategiju za ravnopravnost spolova. Kroz eliminaciju razlika razlike među plaćama kroz zaštitu žena od e, nasilja muškaraca. E, nadamo se da ćete uspjeti postići jednakost e, među spolovima na razini Europske unije. Gospođo von der Leyen, ako ćete biti odabrani, radit ćemo zajedno kako bismo konkretizirali vaša obećanja kroz direktive, kroz uredbe, kroz instrumente i prikladne financijske resurse. E, gospođo von der Leyen, ako ćete biti odabrani, vrlo će nam biti drago što ćemo moći surađivati sa prvom ženom kao predsjednicom e, e, komisije. Želim vam puno sreće. Zahvaljujem. Zastupnika Tajnjen, izvolite, imate jednu minutu. Pozivam vas sve da se držite vremena koje vam je dano na raspolaganje za izlaganja. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Gospođo van der Leyen, u svojem ste programu e, kao jedan od prioriteta istaknuli klimatska pitanja, a i u ovoj raspravi su kolege tražili konkretne aktivnosti, korake i rješenja. I stoga se ja želim usredotočiti na pitanje klime i posebice šumarstva, zato što se radi o dva pitanja koja su međusobno tjesno povezana. Izuzetno je važno da se stavi naglasak na Europu bez ugljika, te postizanje e, ciljeva iz energetske i klimatske strategije. Vizija Europe 2050. godine u velikoj mjeri ovisi od odustajanja od fosilnih goriva. Ključno je da se pošumljava, a to se može činiti samo kroz aktivni i održivi plan e, održavanja šuma, a ne samo riječima. Želim stoga čuti kako ćete se vi pobrinuti da u Europi u kojoj zapravo šumarski resursi se sve više povećavaju i postaju iskoristivi, da to ne postane preprekom ostvarivanju klimatskih ciljeva. Kako je vaše stajalište o toj temi? Hvala lijepa. Zastupnik Olaja, minutu izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Gospođo van der Leyen, većina dionika i građana je zapravo odbila ideju otvaranja um, daljnjih pitanja vezano uz direktivanju o e-trgovini u sklopu javnog savjetovanja. Filtriranje sadržaja bilo je jedno od kontroverznih pitanja kada se prošle puta razgovaralo o reformi autorskih prava. Samo u Njemačkoj je 250 tisuća ljudi e, zapravo e, protestiralo protiv e, članka 15. sada članka 17. vezanog uz korištenje filtera. Više od nekoliko milijuna ljudi potpisalo je peticiju koja je do sad obuhvatila najveći broj potpisa u Europi. Zanima nas kakav je vaš stav. Jeste li vi za ponovno otvaranje pitanja vezanih uz direktivu E, o e-trgovini i sigurnosna pitanja s tim u vezi. Gospođo van der Leyen, vi ste govorili o ažuriranju ili dogradnji. Što to za vas znači? Isto tako, što mislite o načelu sigurne luke za pružatelje usluga kako se ne bi predlagali obvezni filteri? Hvala. Zastupnik Bek, minutu, izvolite. Hvala, predsjedniče. Uvažena ministrice. Eurozona je, i Japan imaju najniži rast i najviše poreze u razvijenom svijetu. E, EU porez na CO2 zahtjeva jedinstvo mišljenja, a e, vi e, tu predstavljate i dovodite u pitanje jedinstvo o pitanjima poreza u Europskoj uniji. E, milijarde su bačene na vanjske savjetnike, posebice na savjetničku firmu McKinsey, a ipak samo jedna trećina, otprilike jedna trećina e, njemačke vojske uopće jest e, sa svojim opremom spremna za djelovanje. Iz tiska stoji da je Ministarstvo obrane vama samo bankomat, a vojska je uništena, a, e, porezni obveznik je to sve platio. Uvaženi kolege, želimo li doista e, uskoro e, imati e, savjetničku tvrtku koja će savjetovati Europsku uniju kako na njemačku klimu i E, poreznu politiku na najbolji način provesti u Europskoj uniji. Naime, svakom slučaju naši građani ne žele tako nešto. Gospodin Vondra, e, jednu minutu. Uh, thank you, Mr. Chairman, Madam Secretary. Hvala lijepa. Gospođo ministrice, kada sam u našem klubu slušao vaše izlaganje, vidio sam znak e, obećanja i e, nade. Međutim, nakon vaših jučerašnjih pisama i vašeg današnjeg govora, moje razočaranje je sve veće. U potpunosti ste se prepustili dnevnom dnevnome redu e, progresivaca i zelenih. Odustali ste od 95% inicijalnih stajališta, prihvatili ste 95% stajališta zelenih, možda ćete prihvatiti i 5% preostalih koji još niste. Umjesto da se prilagodimo e, klimatskim promjenama, vi ste se jednostavno složili s tim nerealnim ciljem za 2030. godinu i viziju e, e, društva bez ugljika. Ja dolazim iz bivše Čehoslovačke. To me otprilike podsjeća na obećanje o društvu bez društvenih eh, slojeva, klasa, što je zapravo nešto što je nemoguće. Sjećam se da smo o tome već govorili, ali zaista mislite da će ljudi voziti bicikle kad svaka obitelj u Europi ima automobil? 2030. godine ćemo podijeliti Europu na to da će nekoliko milijardera e, voziti automobile koji se mogu puniti putem bakterija. Kinezi će imati automobile, a ostatak Europe će biti na biciklu. Je li to vaša vizija konkurentne Europe u odnosu na Kinu? Hvala. Sean dvije minute, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Želim pozdraviti gospođu van der Leyen i nadam se da će joj ići dobro. ono što smo čuli danas je zaista sjajno, a do prije dva tjedna praktički nismo znali ništa o vama. Pokazali ste da ste nadarena žena, smirena, spremna e, i dobro opremljena da obavite posao predsjednice Europske komisije za koju se nadam da ćete e, zapravo i dobiti današnjim glasovanjem. Ono što je jedna od najvažnijih tema koja je isplivala tijekom predizborne kampanje za europske izbore svakako su klimatske promjene i drago mi je što ste vi to spomenuli u svojem eh, izlaganju. Eh, smjer kretanja prema niskougljičnoj ekonomiji svakako je smjer koji želimo slijediti, ali moramo paziti da nitko ne zaostaje. E, nitko niti mljekar iz Italije, niti e, netko tko radi ugljenokopu u nekoj drugoj europskoj zemlji, niti industrijalac iz Njemačke. Svi moramo to e, biti u stanju slijediti istom brzinom. Drago mi je što imam prilike čuti da ste spremni osnovati i radnu skupinu iz koja će sadržavati kandidate iz Europskog vijeća, e, iz parlamenta, iz komisije koji će pratiti realizaciju. Također sam jako zadovoljan onime što ste rekli o Brexitu. Dosljednost u odgovorima koje ste mi dali na e, sastanku kluba zastupnika EPP-a zaista pokazuju da ste spremni na tome raditi i da ste spremni na fleksibilnost za produživanje roka koja je potrebna. Gospođo van der Leyen, e, zahvaljujem na vašoj potpori Irskoj. Nadam se da ćemo imati i u budućnosti na isti način na koji smo imali od gospodina Junckera. Na kraju želim reći da e, ravnopravnost spolova predstavlja nešto to e, što zaista obećaje mnogo i ja se tome unaprijed radujem. Hvala. Zastupnik Liberacki. Boguslav, izvolite minutu. Zahvaljujem. Puno hvala gospodine predsjedniče Sasoli. Gospođo von der Leyen, u ime socijal, poljskih socijaldemokrata e, htjela bih e, vam nakon razgovora koji smo držali s vama izraziti da nakon što ste rekli da bez obvezivanja e, na provođenje vladavine prava nećemo ništa postići i isto vrijedi i za klimatske promjene. Mi smo ti koji vas želimo u tome podržati. Mi želimo udisati čisti zrak i jesti zdravu hranu. I moramo pravedno raspodijeliti trošak upravo troškova e, svih sve te provođenja te nove e, klimatske politike. Kada govorimo o jačanju kohezijske politike kroz e, znači fond za transformaciju dosadašnjih politika, ono što moramo napraviti to je zajamčiti dostojanstven život svih građana Europske unije. U tome se slažemo. Po pitanju vanjske politike nama nedostaje istočna dimenzija, dakle Ukrajina, Rusija i dimenzija tih istočnih zemalja. Dakle postoje u vašem programu neke točke koje još nedostaju i imamo osjećaj da će postojati e, geografska nejednakost kada je riječ o preraspodjeli mjesta u institucijama. Imamo Francusku na visokoj razini, također tu su i Poljska i Španjolska na drugom mjestu, a druge zemlje ništa. Vjerujemo da ćete vi moći okrenuti tu razliku i da ćemo uspjeti dobiti nešto za uzrad. Zahvaljujem. Za gospodin Kjučuk imate jednu minutu, izvolite. Благодаря, господин председател. Госпожа фон Лайен, Opredeljeno Europejski sojuz ima nužda od promjena. Hvala lijepa. Gospođo van der Leyen, Europska unija treba preobrazbu. To je poruka koju su nam građani poslali. To je i više nego jasno. Jasno je da oni vole Europsku uniju, ali žele da se promijeni. Žele efikasniju reformu, žele Europsku uniju koja će im biti bliža. Bolja integracija je od ključne važnosti, ali istovremeno to ne smije biti na uštrb proširenja. Uključivanje zemalja Zapadnog Balkana nešto je što je od ključne važnosti. Radi se o sigurnosnoj zoni, ali isto tako i o nečemu što je svakako e, važno uzeti u obzir jer se radi o zemljama koje trebaju biti dijelom Europske unije. Mi danas imamo ne samo Europsku uniju koja se kreće različitim brzinama, već isto tako Europsku uniju gdje postoje različite norme kada se radi o prehrani, kada se radi o prometu i o drugim temama. Jedni su u Schengenu, drugi e, su predmetom kontrole i praćenja. Što namjeravate učiniti u vezi toga? Komisija na odlasku je zaista e, govorila kako će se angažirati, ali u konačnici po tom pitanju nije učinila ništa. Također, vrlo je važno finalizirati što prije pregovore vezano uz višegodišnji financijski okvir kako bi se on mogao početi primjenjivati s 2021. Hvala gospodine Kubulus, dvije minute. E, gospodine van der Leyen, von der Leyen, doista podupiram vašu predsjedništvo iz male zemlje. E, što se tiče e, te odluke Njemačke. E, sada treba, sada imamo njemačke vojnike stacionirane u našoj zemlji i doista vjerujemo da se osjećamo sigurniji. Vjerujem da ćete biti učinkovita predsjednica komisije. E, za nama Europska unija nije samo zajedničko tržište, niti samo izvor našeg ekonomskog rasta i socijalne dobrobiti, niti samo naš zajednički instrument za borbu protiv klimatskih promjena, nego te prednosti koje e, nam e, to donosi su još važnije kada na nacionalnoj e, razini se suočimo sa izazovima kao recimo dugoročna ekonomska stagnacija, ali osim toga Europska unija temelje naše geopolitičke sigurnosti. EU je moćan i jedinstveni instrument za proširenje područja sigurnosti, i stabilnosti, vladavine prava i rasta u europskom kontinentu a taj instrument je nova politika proširenja. Mi u Litvi sa našim uspjesima najbolji smo primjer koliko je snažan taj instrument i zahvalni smo na europskoj solidarnosti od početka 90-ih. I zato a, potičem vas kao novu predsjednicu komisije da vodite E, ambi, ambicioznu politiku proširenja prije svega prema zemljama Zapadnog Balkana, a zatim i prema zemljama istočnog partnerstvima Ukrajine, Gruzije i Moldove. Ljudi u tim zemljama zaslužuju našu solidarnost i mi zaslužujemo e, mirno i stabilno okruženje u Europi. Uspjehe Ukrajine, Gruzije i Moldove mogu biti učinkoviti primjer prema ruskom narodu i najučukovitiji instrument pomoći za pozitivne transformacije u Rusiji i apsolutno sam siguran da Europska unija pod vašim vodstvom, gospođo von der Leyen, može ispuniti tu agendu. Najbolji uspjeh vam želim. Hvala. E, gospodin izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Gospođo von der Leyen, Mogu vam reći da mi se svidio vaš proevropski progresivni pristup u današnjem izlaganju. Također mi se sviđa i pismo koje ste poslali našem klubu zastupnika. Imat ćete moj glas, e, glas rumunjske delegacije u Europskom parlamentu, ali također iz jednog razloga koji sada želim ovdje napomenuti. To je glas nade. Nade da se borimo protiv e, diskriminacije e, u središnjoj i istočnoj Europi. Također i borba za nadilaženje dvostrukih standarda. Mi želimo proširiti osim toga i šengenski prostor. Tisuće Rumunja su blokirani na europskim aerodromima. S jedne strane imamo europske građane, a s druge strane rumunjske građane. To je nepravedno. Europska komisija je toliko puta obećala da će to nadići. E, nadamo se da ćete nam vi udovoljiti. Moramo se također i boriti protiv dvostrukih standarda u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Poljoprivrednik E, u Rumunjskoj dobiva pola prihoda od onoga koji do, od, od, poljoprivrednika u zapadnoj Europi. Kako je moguće osigurati na taj način pravednu i jednaku Europu? Daću vam svoj glas zato što ste govorili i o pravednosti u Europskoj uniji. Nadamo se da ćete osigurati i odgovarajuća sredstva za e, sve one regije u kojima e, je potrebna industrializacija jer postoji jako puno regija koje su u toj e, energetskoj industrijskoj tranziciji e, imaju veliki probleme. Ako to ne riješe, mnoge će obitelji ostati bez posla. Gospodin Pajet, izvolite, imate jednu minutu. Draga Ursula, uvaženi kolege, Europi je potrebna snažnija, e, ujedinjena vanjska zajednička i obrambena politika, nepostojanje vanjske zajedničke vanjske politike poništava sva druga djelovanja i to je područje u kojem Europska komisija treba pokazati predanost i nadam se da će Europska komisija biti predvođena predsjednicom koja će biti iskusna u području sigurnosti i obrane i koja ima dobro razumijevanje nedostataka e, i stvari koje treba poboljšati također u suradnji s NATO-om. Ursula von der Leyen doprinjenala je jačanju europskih obrambenih sposobnosti i također i istočnom dijelu Europske unije. Također je važno da će ona postati prva žena koja će držati e, mjesto predsjednice komisije. Podupriti ću danas e, gospođu von der Leyen zbog njenog iskustva u sigurnosti i obrani zato što ima razumijevanje i viziju onoga što je potrebno da Europa postane snažnija. Zahvaljujem. Hvala. Berlinski zid eh, bio je eh, pao je dulje nego što je bio postavljen. Iako je to jedan od eh, većih, e, jedan od e, velikih uspjeha Europske unije, to je u svakom slučaju najveći uspjeh. Naš projekt Europske unije nadahnuo je sve generacije kontinenta i narode. No moramo nastaviti raditi, nije, naš uspjeh nije bezgrešan, naša socijalna gospodarstvo, otvorenost trgovini, E, pomoglo je da mnogi izađu iz siromaštva, no mnogima još uvijek teško i ima još puta za proći. A ja želim da za moju generaciju Europa bude odgovor kao što je bila i za moje roditelje. Zato ne možemo šutiti kada se prijeti našim temeljnim slobodama. Nikad ne možemo prihvatiti da se prijeti novinarima kao Dafne Galici. Moramo zaštititi medije. EU i nikada ne smijemo dopustiti da se europsko građanstvo prodaje kao roba. Niti možemo imati više plastike nego ribe u moru. Ako ne možemo pronaći dobro rješenje za okoliš i klimu sada, nikada niti nećemo. Također ne možemo dopustiti pitanjima kao migracija da postaju egzistencijalna pitanja koja će se raspravljati u kratkoročnom roku. Trebamo bolje upravljanje granicama, biti fair prema onima koji imaju potrebu i strogi prema onima koji ne trebaju i zaštititi osjetljive. Europa se temelji na sigurnosti naših vrijednosti, vladavini prava i našim slobodama. Bez njih nema ničega drugoga i e, dr. von der Leyen e, pozdravljam ono što ste nas e, što ste nam iznijeli i znam da ćete se založiti za naš europski put. Zastupnik Ruturu, imate jednu minutu. Gospođo van der Leyen, imate zaista ambiciozne ciljeve za Europu, um, Upala smanjiti emisije CO2 do 2030. godine. Imate pravo, to je pitanje života i smrti. Ali da bismo dobili tu klimatsku bitku, treba nam ratno oružje, a to je novac. Da, trebamo klimatsku banku, da tako kažemo, treba nam investicijski plan, ali moramo ići korak dalje. Treba nam stvarni klimatski proračun od 100 milijardi eura. 100 milijardi svake godine za financiranje um, Maršalovog plana za Afriku stvarni program za istraživanje i pomoć obiteljima i malim i srednjim poduzećima Europe e, sa subvencijama. Kako namaknuti 100 milijardi eura, a da ne oporezujemo apsolutno sve? Treba se boriti protiv europskog fiskalnog dampinga. Kad sam ja bio mali, porez na dobit je u Europi bio oko 40% u prosjeku. Danas je 20%, samo 20%, a dividende su eksplodirale. A u Sjedinjenim američkim državama od Roosevelta do Trumpa porez je u prosjeku oko 38%. Da bismo zaista dobili klimatsku bitku, a ja sam siguran da vi to želite, postavljam vam pitanje može li e, sljedeći višegodišnji financijski okvir odvojiti dodatni proračun od 100 milijardi e, e, eura godišnje za financiranje te bitke i možemo li dobiti tu klimatsku bitku bez tog novca. E, ne biste li trebali i odnosno jeste li spremni zatražiti e, da i dioničari plate dio tog troška? Zastupnik Cavautman. Čestitam gospođo von der Leyen. Evo iskreno moram vam reći da ste danas ovdje imali izvrsno izlaganje. Mnogi od nas su bili kritični prema vama, također ja na početku, ali osjetila sam da ste strastvena žena koja ima viziju za Europu, koja želi obnoviti Europu, surađivati s Europskim parlamentom i koja želi učiniti pravednima naše inicijative i koja želi dati pravo na inicijativu Europskom parlamentu. E, drago mi je što ste i žene koja svojim primjerom pokazujete e, da ćete se kao Europska komisija boriti za ravnopravnost spolova. tako također je iznimno važno i za borbu e, kada je riječ o nasilju nad ženama. E, ono što smo do sad uvijek gledali su e, zapravo muškarci u odjelima na vodećim pozicijama, danas se to može i promijeniti. Također kada govorimo o graničnoj policiji i njihovoj aktivnosti, to je iznimno područje za suradnju, no aktivnosti koje ste najavili trebajući i korak dalje. Ja se nadam da ćete vi, gospođo von der Leyen, e, moći voditi Europu i da ćete ju moći učiniti snažnijom i ujedinjenijom. E, sretno i čestitam vam. Zahvaljujem, zastupnik Muresan, imate minutu i 30. Hvala. E, Buduća, povjeren, e, e, predsjednice, prvo čestitam što ste pronašli pravo ravnotežu klimatskih promjena, energetske politike i zaštite okoliša. Morate činiti više i mi moramo učiniti više u tom području i jačati energetsku učinkovitost, smanjiti emisije CO2 i moramo to napraviti na odgovoran način mjerujući ekonomske, socijalni i okolišni učinak mjera koje poduzimamo pomažući ljudima i regijama koje su pod utjecajem te jačanjem gospodarstva i jačanjem konkurentnosti našeg gospodarstva. Vi predlažete ambiciozan i, i realističan pristup koji je ispravan i koji podupirem. Drugo, predlažete konvergencijski instrument za europodručje. To je potrebno. Moja bi želja bila da se taj instrument otvori i zemljama koje još nisu u europodručju, ali koje se pripremaju ući kako bi se omogućilo zemljama koje se spremaju na ulazak u europodručje da doprinesu tom instrumentu, da, im, da ga iskoriste i sudjeluju u odlučivanju, što će omogućiti njihov pristup europodručju, ojačati europsko gospodarstvo te poboljšati jedinstvo i diljem Europske unije. I treća, kao rumunski član Europskog parlamenta, želim reći jednu riječ Schengen. Bugarska i Rumunjska ispunjavaju uvjete za pristupanje Šengenskom području od 2011 i mi, Europski parlament, tražili smo to više puta i doista vas molim da stanete na stranu parlamenta i da zajedno s nama iskoristite alate koje imate na raspolaganju, da omogućite Bugarskoj i Rumunjskoj da pristupe šengenskom području, jer to je jedna od tema koju građani Bugarske i Rumunjske očekuju od Europske unije. To će poboljšati sigurnost sigurno e, šengenskog područja, a ne ga razvodniti. I još na kraju želim reći mi smo vrlo različiti parlament, pun raznolikosti, nismo isti. No ono što sam vidio danas od buduće predsjednice u njeznim smjernicama i govoru uzela je naše sve stajalište u obzir i zato zaslužuje potporu parlamenta danas. Hvala. Gospodin Zorinjo, Carlos, jednu minutu. Gospođo von der Leyen, Europski parlament predstavlja građane i to na izravan način i ja kao portugalski socijalist predstavljam glasače koji žele progresivnu agendu za budućnost Europske unije. Kada govorimo o, kada smo imali razmjenu na našem klubu zastupnika, mi smo preispitivali vašu razinu angažmana, e, pogotovo po pitanju nekakvih točaka koje smo mi kao portugalski socijalisti zapravo naveli kao iznimno bitnima. E, u početku ih niste naglašavali, ali u današnjem govoru ste bili uvjedljiviji. I da, e, mislimo da s vama možemo krenuti u novu etapu prema konkretiziranju. No, prije toga imao bih tri pitanja za vas Kakvu podršku možemo očekivati od vas kako bismo imali ambiciozan višegodišnji financijski okvir koji će promicati konvergenciju i koheziju i koji će dati e, odgovor na integrirani razvoj teritorija? Kako možete poticati e, eurozonu? Kako možete stvoriti e, europski čvrsti proračun koji će nas štititi od postojećih kriza? I također, treće, e, kako ćete kroz angažman koji ste preuzeli ovdje i i dali i obavezali se na neke stvari, kako ćete konkretizirati te e, politike kako biste od Europske unije učinili jedan fantastičan projekt. Vrijeme da pređete na dijela. Zahvaljujem, zastupnica Intveld. Izvolite, Sofija, imate jednu minutu. Uh, Hvala, gospođo von der Leyen. Doista sam uvjerena u vaše kvalitete. Ovdje sam, ako me trešite. Ja sam ovo crveno u sredini. <laughs> Dakle, u potpunosti sam e, uvjerena u vaše kvalitete, no pitanje je jeste li vi e, prava osoba, ne samo prava osoba, nego prava osoba za ovo mjesto. Nisam još u potpunosti uvjerena. Prvo, vaš prijedlog za mehanizam vladavine prava, po mojem mišljenju, nije dovoljan e, preslabije i preuski u, u području primjene i također to je također trebao biti i e, predlog gospodina Timmermansa. A drugo, e, možda da nam kažete nešto o tome kako ćete se boriti protiv rasizma i ksenofobije, što je veliki problem u Europskoj uniji danas. I treće, nisam toliko zabrinuta o pravim politikama i tako dalje, jer podupirem e, predloge koje ste iznijeli, no provedba tih politika je ključna. Naime, u EU mi odlično donosimo propise, ali užasno ih loše provodimo u djelo. Govorim na primjer o Dieselgate-u, skandalima zaštite podataka sa Facebookom, pranje novca i tako dalje. Trebamo li sad to govoriti? Vladavina prava i kršenje e, vladavine prava i temeljnih prava u Mađarskoj i druge. Dakle, prethodne komisije bile su vrlo blage i plašive ovdje. A moje ključno pitanje je ovdje. Vi ste kandidatkinja zemalja članica zbog postupka koji je E, sljeđen. Ali hoćete li vi kao i prethodna komisija biti e, netko ko će slijediti e, politike tih zemalja članica ili ćete biti onaj pitbull koji mi želimo biti da se bori za ono što sam rekla? Hvala, gospodine Stadler, gospođa Ed Stadler. Hvala, uvaženi kolege. Danas e, je jedan povijesni trenutak jer e, sljedećih e, pet godina trebamo utvrditi ključnu osobu i upravo sudjelovanje na izborima pokazalo nam je da građani ponovno imaju više interesa za Europsku uniju, ali od nas očekuju također i rješenja i jamstva za dobrobit, slobodu i sigurnost i također Europu koja će štititi kao što je E, to e, bilo moto austrijskog predsjedništva. E, mi želimo sudjelovati u tom procesu, u procesu, dakle proces nominacije može se kritizirati i to je već bilo rečeno, dovoje je do gubitak povjerenja građana, no od toga treba razdvojiti osoba nominirana, nominirana osoba, sada je trenutak da se to povjerenje građana ponovno povrati. Moramo gledati prema budućnosti treba nam e, Europska unija koja će moći djelovati, a postoji deficiti koje treba ukloniti i, uzet, i držat ću vas za riječ kad ste rekli da će se založiti da sustav špicen kandidata u buduće bude i pravno zacrtan. Jer građani i građanke su oni koje moramo uključiti i pokazati im prije svega da odluke koje donosimo na europskoj razini e, se donose na transparentan način. Potrebne su nam e, vizije za Europu, ali također i osobe koje će biti spremne preuzeti tu odgovornost i biti spremne aktivno sudjelovati u provedbi i e, vi biste mogli biti osoba na čelu komisije koja je dovoljno E, snaga, snažna za provedbu. Nadam se, ne znam, niste me još sasvim uvjerili, ali izgleda su neki kolege, brojni kolege ovdje e, uvjereni i zato imate našu punu potporu i nadam se da ćete se založiti za ključne teme koje će biti u fokusu, a koje do sada nisu bile u fokusu kao e, na primjer borba protiv nasilja nad ženama. U svakom slučaju u tome ćemo vas u budućnosti u potpunosti podupirati. Gospodine Šider, jednu minutu izvolite i poštujte vremsko ograničenje. Hvala predsjedniče, uvažena e, gospođo von der Leyen. E, iako sam bio kritičan prema vašoj nominaciji, moram priznati da ste danas održali dobar govor e, i da ste spomenuli puno važnih stvari, no ruku na srce Europa je već čula puno dobrih govora, a više se ovdje radilo o konkretnim, radi o konkretnim projektima. Naime, važno je porezna pravda u Europi i u, svaka utaja poreza na bilo koji način mora biti zabranjena. trebamo i prave mjere za zaštitu od klimatskih promjena i socijalni stup u Europi mora postati stvarnost i biti proveden. I upravo tu leži cijeli problem. U provedbi u Europi ona često ne uspije a što e, je često greška zemalja članica, a mnoge od njih su zemlje članice sa konzervativnim vladama i e, zemljama e, i članicama, strankama članicama EPP-a. Ali kao što sam rekao, ključna stvar je provedba, to ono što Europi treba. Te na kraju kod temeljnih prava i vladavine prava posebice mi je važno da ne govorimo samo o tome, nego da i osiguramo, da i vi također osigurate kao predsjednica komisije da Europa ne padne na koljena pred Orbanom i Salvinijem u budućnosti. Hvala. Hvala. Jednu minutu, gospodine Gerens. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospođo van der Leyen, kad vidim izazove koji su pred nama, pada moć. i Kad vidim potencijal Europske unije, utješim se. Otkad Barack Obama više nije e, predsjednik e, SAD-a, slobodni svijet je ostao bez vodstva, a multilateralizam je u krizi. Ostalo je jedno prazno mjesto, tko bi ga mogao popuniti? Europa, naravno, treba zaista uključiti sve odgovorne snage, najprije u Europskoj uniji, a onda i izvan nje, da zaista e, riješimo ovu podjelu koja se temelji na klimatskim aspektima, ali između istoka i zapada također. Kada govorimo o klimi, vidimo da veliki akteri poput Kine, Indije, Bliskog istoka, ostaju po strani. Ako slučajno e, ostavimo te ljude po strani, onda će zapravo klimatska pobjeda ostati samo iluzija na globalnom planu. Ono što vam želim jest sljedeće, da vam e, ostvarite e, veliki uspjeh. Ako uspijete, moram vam reći da na kraju mandata nitko neće reći hvala. Ako ne uspijete, a ja vam toplo želim da do toga ne dođe, na kraju vašeg mandata ljudi će ne samo vas, nego sve nas poslati k vragu. Hvala lijepa. Gospođo von der Leyen, moramo osigurati da Europa dođe do svakog građana. Europa nije samo Brisel ili Strasbourg, Europa je svatko od nas ponosob. Europa ne smije biti više za neke, a manje za druge. Moramo osigurati da e, Europa dođe do svakog sela, grada, e, dječaka, djevojčice, svakog građana dobro promišljenim FEFOM inicijativama. Nijedan e, građanin ne bi smio otići iz europske regije zbog ekonomskih razloga. Pravila se treba primijeniti na sve. Kada zemlje kao Bugarska ispune šengenske kriterije, trebaju biti uključeni u Schengen. Dakle, hoćete li se uključiti u rad sa zemljama članicama u vijeću koje ne mogu e, priznati da su ovi kriteriji ispunjeni i e, e, raditi na tome. Osim toga, Europa ne može biti klub za neke. Ako zemlje ispunjavaju kriterije, hoće li se europodručje proširivati u sljedećih pet godina? Te također, svaki poduzetnik, svaka mala i srednja tvrtka ima problema s pronalaženjem odgovarajuće e, kvalificiranih profesionalaca. Ne bismo li trebali e, odlučnije djelovati u e, dokvalifikaciji naše radne snage. Nakon danas biti će važno provesti ovo što radimo. Ja sam spremna raditi s vama i na stabilizaciji tržišta energije, modernizaciji i e, novim tehnologijama kako bi naš e, kontinent bio još konkurentniji. Hvala. Zastupnica Skaldemoz, imate jednu minutu. Zahvaljujem. Hvala vam, hvala vam što ste saslušali naše zahtjeve e, za klimatsku politiku, smanjenje CO2 do 2030. i tako dalje. Ako želimo postići ovaj cilj od 50% CO2 do 2030. trebamo djelovati. U nordijskim zemljama imamo tri socijalističke i demokratske vlade, spremni smo ići dalje u Danskoj, sada imamo novu vladu i ovdje govorimo zapravo o istom e, smanjenju ili 70% smanjenju do 2030. Tako da se nadam da ćemo imati priliku djelovati po svemu tome i osigurati da zabranimo dizel vozila, to bi bio jedan korak. Znači ove sve mjere moramo poduzeti, biti učinkoviti i ambiciozni što se tiče naših politika. A Europska unija krenula kao zajednica za ugljen čelik i doista se nadam, gospođo von der Leyen, da ćete vi biti ovdje, da predvodite Europsku uniju kako bismo postali klimatska unija i kada to postignemo i ako to možete postići imat ćete moju potporu. Uh, Gamon? Gospođo von der Leyen, doista se nadajem da ćete uspjeti no, evo, vjerit ćete me do kraja mandata ako uspijete. Ako se želimo boriti protiv klimatskih promjena i za digitalnu doba po europskim standardima, moramo prestati razočaravati ljude time što ćemo samo provoditi najniži zajednički nazivnik. Moramo ljude iznaditi našom razinom ambicije, također i podupiranjem najvećih zajedničkih ciljeva i vizije koje imamo zajedno. Te se slažem sa mnogima stvari koje ste danas rekli no svi znamo da su glavne prepreke e, nisu ovdje nego u komisiji nego najvjerojatnije u vijeću. A vijeće čini se je ona institucija koja e, izlazi iz cijelog ovog procesa ojačana i to nas doista brine. To me brine što nismo spremni razgovarati o ovim temama i ići na, reformu Europske unije i upravo ići tamo gdje nas najviše boli. Naime, to je ono što trebamo promijeniti i e, to su ljudi, za to su ljudi glasali na izborima za obnovu Europske unije da bolje funkcionira i ona mora bolje funkcionirati za svoje građane. Dakle, moramo reformirati i obnoviti Europsku uniju jer inače sve ove važne vizije koje ste ocrtali danas se neće ostvariti i nećemo za to imati vremena. Hvala. Hvala, gospodin Korbet, minutu. Hvala vam. Dozvolite samo da kažem da komentari o demokraciji koji su dali kolege koji su ostavili ove zadnje klupe praznima me navodi na to da vas podsjetim da ćete vi stupiti na funkciju samo ako vas potvrdi većina u parlamentu, a sljedeći tjedan će novi premijer stupiti na funkciju Ujedinjenoj kraljevini, a da pritom nije dobio niti mu treba većina u eh, parlamentu. Zaista šokantno. Vi ste zatražili e, da se ovaj parlament odrekne jednog od svojih načela, načela špicen kandidata koji mu je jako drag i upravo zato mislim da trebate napraviti ustupke koje mi u Europskom parlamentu tražimo i jedan dio toga ste i učinili. Ono što ste rekli o politici i o zakonodavnoj inicijativi je važno. Dozvolite da dodam da je ono što ste rekli o Brexitu također važno, da prihvaćate potrebu za produženjem roka zbog dobrih razloga. Ali dozvolite da vam kažem, postoji opravdani razlog, a to je da e, javnost u Britaniji mijenja svoje mišljenje o Britaniji. Većina ljudi koji je izabrana u Europski parlament e, u ovom sazivu je protiv Brexita svi uh, u uh, britanskom parlamentu polako idu u smjeru želje za novim referendumom. Ostavite ta vrata otvorena. Hvala. Posljednji govornik, zastupnik Marquez. Pedro, izvolite minutu. Hvala gospodine predsjedatelju, gospođo van der Leyen. Uh, vaša pisana i usmena obveza koju ste preuzeli većoj konkurentnosti, održivoj i solidarnoj Europi pokazuje da ste dobro razumjeli naš program, ali također pokazuje da ste razumjeli očekivanja Europljana. Europa treba hitnu akciju i stoga je dobro vidjeti da niste oklijevali u preuzimanju obveza koje idu u smjeru onoga što građani očekuju, a to je preuzimanje jasne obveze i ostvarivanje jasnih postignuća. Očekujem od vas potreban kapacitet za kompromis kako bi se konačno prevladale blokade vezano uz karbonizaciju, migraciju, reformu reformu eurozone, e, stupa socijalnih prava. Nema tu mjesta oklijevanju. Veliki su izazovi nama pred nosom, kao što je primjerice odobravanje adekvatnog proračuna za Europu. Vaše riječi danas i vaša pisana obećanja e, zaista primamo s velikim očekivanjima. Građani Europske unije ne očekuju od nas ništa manje već e, održavanje obećanja. Nadamo se da je ono što vi danas jamčite svečana, svečano obećanje. Nakon deset godina krize vrijeme je za e, ponovnu obnovu europskog projekta ponovno izgradimo Europu naših snova. Zahvaljujem. To je bio zadnji govor, a sad imamo odgovor e, e, gospođe von der Leyen. Izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, mnogo vam hvala na ovoj živoj raspravi. Bila je konstruktivna, bila je kontroverzna i ako nekome još treba dokaz da je demokracija u Europi živa i zdrava, onda je taj dokaz dobio danas u ovome domu i ja vam na tome zahvaljujem. Da, u nekoliko mnogo navrata spomenuto je da smo imali samo dva tjedna da se upoznamo. Tu sam, velika mi je čast što sam imala priliku predstaviti svoj program. Naravno, znamo da je govor samo govor. On ima svoje ograničenja, ali mislim da ste svi danas u svojim uredima našli smjernice koje sam poslala, dakle pisane pojedinosti vezano uz teme o kojima sam govorila. Neutralna, klimatski neutralna Europa do 2050. Socijalnija i konkurentnija Europa. Europa koja u potpunosti koristi svoj puni potencijal. Europa koja zapravo daje novi vjetar u leđa demokraciji i snažnija Europa koja štiti europski način života. Svjesna sam, slušajući vas i veliki broj argumenata koje ste iznijeli, da se javio taj osjećaj podjele između e, zapadne Europe i srednjoistočne Europe. Taj jaz trebamo prevladati. S velikim poštovanjem razmišljam o nastojanju e, srednjih Evropljena i istočnoevropskih zemalja koje su eh, uložile ogroman trud i još uvijek ga ulažu da postanu članicama Europske unije, da postanu članicama Schengenske zone i ako ispunjavaju kriterije to postignuće treba nagraditi. Još uvijek postoji određena podjela između juga i sjevera. E, mnogo sam govorila o tome na koji način to možemo prevladati, kako možemo pronaći pravu ravnotežu između odgovornosti fleksibilnosti, investicije i bogatstva koji su potrebni i kako možemo raditi zajedno. Želim uključiti ovaj Europski parlament. Želim e, tješnje blisko raditi sa ovim sazivom Europskog parlamenta, zato podržavam inicijativu i zato mislim da trebamo pronaći zdrav način da ukotvimo e, proces špicen kandidata u buduću e, proceduru, želim izgraditi novo povjerenje, želim izgraditi partnerstvo između Europske komisije i Europskog parlamenta. Ja sam vaš prirodni saveznik, dozvolite da to tako kažem. I na samom kraju prije nego što se prijeđe večeras na glasovanje, dozvolite mi da kažem nešto, odnosno da citiram jednog velikog grčkog e, državnika, jednog od osnivača demokracije, a mislim da je to sjajan moto za naš zajednički rad. Tajna sreće je slo u slobodi. Tajna slobode je u hrabrosti. Imajmo zajedničku hrabrost, budimo hrabri u Europskoj uniji. Hvala vam. Hvala. Hvala gospođi von der Leyen. Rasprava je zaključena. Glasovanje je predviđeno za danas u 18 sati i sjednicu prekidamo do 15 sati. Hvala.